E, nadležne talijanske vlasti su me informirale o izboru gospodina Salinija e, od 1.7.2014. će on zamijeniti gospodina e, Mauricija Enca Lupi. Gospođa Jean Poten je e, službeno priopćila da se e, da odriče svog e, zastupničkog mjesta i francuske vlasti su me informirale o izboru gospodina Loazoa koji će zamijeniti gospođu Potein od 1.7. U skladu sa člankom sedam parlament prima izbore e, gospođe, e, gospodina Salinija i gospodina Loazoa e, na znanje, nove kolegu i kolegicu novim kolegama želim dobrodošlicu. Oni će, ne, oni ne mogu sudjelovati u radu parlamenta dok se ne provjeri da nemaju e, neku drugu dužnost koja nije koja im onemogućava da budu zastupnici u Europskom parlamentu. Prijedlozi konferencije predsjednika za, za imenovanje članova odbora su juče podasreti kako nisu podneseni prijedlozi za izmjene e, smatraju se usvojenima prema članku 99 poslovnika. Zapisnik ove dnevne sjednice će biti podastret na odobrenje na početku sljedeće sjednice. Da li itko ima nešto za reći po pitanju bilo čega od, od svega što sam vam sada rekao. To nije slučaj. U tom slučaju